12. Uh, uh, bon, mes chers amis. Dragi prijatelji. Dragi prijatelji, s obzirom da smo jako brojni, no, nisam potpisao, ispričavam se, vraćam se. Ja. In camera. Doktor Nous sommes arrivés au point 12. Došli smo do 12. točke dnevnog reda. A tu se radi o razmjeni gledišta s Pascalom Savoreom, direktorom Europske agencije za kontrolu ribarstva. iz izviga gospodine Ilamon. Dakle, imamo veliko zadovoljstvo da ponovno pozdravimo Pascala Savorea, s obzirom da dolazi redovito kod nas. On je dakle direktor te agencije i kao što sjećate, on je već sudjelovao u radu našeg odbora u okviru ravnog, javnog saslušanja o ilegalnom ribolovu. Danas će nam eh, predstaviti radove agencije, osobito plan djelovanja za 2015. godinu. Gospodin Savorea, imate riječ. Htjela bih prvo zahvaliti Europskom parlamentu za, na podršci agenciji. Htio bih spomenuti amandmane na proračun i plan uspostavi. Htjela bih vam zahvaliti na tom poduhvatu. Moja namjera je danas biti kratak i prezentirati vam program rada agencije za 2015. godinu. I možda da vam i nešto kažem detaljnije vezano za implementaciju novih, e, novih odlika zajedničke e, ribarstvene politike. Prije svega, što se tiče prezentacije moje agencije, htio bih vas podsjetiti da je naš cilj organizirati koordinaciju i druge aktivnosti od zemalja članica i pomoći im u suradnji kako bi uspjele poštivati sva pravila zajedničke ribarstvene politike kako bi došlo do njihove njezine e, potpune implementacije. E, agencija ne provodi e, ono što treba raditi komisija ili zemlje članice, nego doprinosi implementaciji i poboljšanju poštivanja i pomaže tim tijelima. Naša tri cilja su poboljšanje usklađenosti, uspostaviti jednake uvjete za sve i postići troškovnu učinkovitost. Nalazimo se u Vigu, u Španjolskoj. To je možda najveća ribarska luka u Europi 53 imamo agenta i 9 agenta i mali srednji e, što se tiče rodne jednakosti, 40% naših zaposlenika su žene. E, a inače do, do prije nekog vremena samo 15% žena je bilo prisutno, a imamo 18 nacionalnosti. Što se tiče izvršenja 2013. mi smo proračun ostvarili sa 98,6%, a za 2014. E, računamo da ćemo ostvariti 99,1% predviđenih sredstava u proračunu 2014. Agencija i ne, e, nije dobila primjedbi od e, revizorskog suda za naše financijske financijska izvješća kako ove godine tako i prijašnjih godina. Imamo isto tako dobili smo različnicu i za proračun od Europskog parlamenta. Vrlo smo pozitivno ocijenjeni od strane zemalja članica smatraju nas nepristranim posrednikom u tom u okviru te naše funkcije kontrole. Orijentirani smo prema rezultatima. Imamo razvijenu organizaciju koja ima niske fiksne troškove, 23% za dvije 2013. godinu, što je vrlo niski postotak kad se radi o maloj organizaciji gdje su obično takvi iznosi viši. i negdje, negdje smo malo iznad onoga što ima komisija. Što je naš glavni cilj? Agencija a, ima aktivnosti koje se baziraju na onome što se zove zajednički plan djelovanja a to je način da možemo implementirati specifične kontrole i inspekcije koje kratko zovemo skip a što nam definira komisija kad taj plan se o tom planu ja odlučujem i jednom kad je prihvaćen on postaje okvir Eh, koje omogućuje da se definiraju sredstva potrebna za kontrolu i za sve druge aktivnosti uključujući i analizu rezultata naših inspekcija i politike praćenja. Danas obuhvaćamo sljedeća područja. Na zapadu imamo međunarodni okvir djelovanja u kojem koordiniramo inspekcije e, tijela Europske unije koja se bave inspekcijom u, sjevernim vodama, u Baltičkom moru, na Mediteranu, a isto podržavamo i Rumunjsku i Bugarsku vezano za aktivnosti njihovu Crnomoru. U svakom slučaju naš učinak nije toliko izražen jer čak i ako su te aktivnosti na velikom području mora, mi zapravo ciljemo pojedine vrste. Radi se o pelagijskim vrstama kad se isto tako na sjeveru smo ograničeni na e, Bakalar list ili zlatopjek na Mediteranu, plavo e, perajna tuna u Jadranu, isto tako male pelagijske vrste. Naravno, gledam, gledamo i druge vode, a dok na zapadu samo pelagijske vrste. To može biti izazov, jer članak 15 novih propisa vezano za politiku ribarstva e, traži obavezu iskrcanja većeg broja vrsta. I to je razlog zašto administrativno tijelo koje nama upravlja smatra da agencija treba koordinirati u tom području zemlje članice vezano za dodatne vrste koje su navedene u tom članku 15. Novi koncept zove se PAK, to je partnerstvo, e, odgovornost, suradnja i transparentnost. Želimo omogućiti, odnosno osigurati koordinaciju i suradnju uz podršku naše agencije zemljama članicama koje su e, te koje moraju provesti tu obavezu iskrcaja definiranu novom e, zajedničkom ribarstvenom politikom izvan e, ovog broja vrsta koje su navedene ranije. I to je područje, na taj način već radimo u nekim dijelovima Baltičkog mona. Koja su naša postignuća u 2014. Kao što možete vidjeti, proveden je određen broj inspekcija, uglavnom u području e, gdp p-a, do kraja e, studenog e, broj koordiniranih inspekcija dostegao je 12 tisuća a uglavnom smo se najviše koncentrirali na sjeverno more no to to je vezano za ribarske resurse. U Baltičkom moru pet, ima 5000 ribarskih plovila koja rade tamo i vidite broj inspekcija isto tako prilično visok, ali to je u skladu sa brojem e, ribarskih plovila. E, broj prekršaja zapravo je dosta stabilan, no ja bih htio reći da nas, eh, da definiramo naše aktivnosti na bazi naše strategije upravljanja rizikom, pa istražujemo ono što smatramo najizrazitijim rizikom. A povećanje prekršaja ne znači da je situacija sve gora, nego da smo mi u stanju eh, usmjeriti naše aktivnosti na one aktivnosti koje treba popraviti i ispraviti ovo je trend inspekcija. Kao što možete vidjeti, broj inspekcija na moru e, lagano raste, a na kopnu vidimo puno jači, puno snažniji porast, što pokazuje aktivnosti zemalja članica. Uzimajući u obzir e, informatičku podršku koju imamo, koju imamo zapravo sada uspostavljamo sustav koji nazivamo fishnet i on je sada zapravo spreman da dade podršku zemljama članicama kad se radi o njihovoj obavezi iskrcavanja ulova. Već je prezentiran taj sustav, pa neću o tome puno govoriti, osim da imamo kapaciteta da dođemo do podataka koja nam pokazuje koja je pozicija ribarskih plovila, imamo kapacitet da prikupimo informacije koje se odnose na izvješće o ulovu i iskrcavanju, a imamo i sustav, posebni sistem za inspekcije. Svi ti sustavi u skladu su sa e, propisima e, vijeća, a daju zemljama članicama platformu kojima mogu e, E, raditi na podacima i bez naše podrška. To je sustav e, prikupljanja informacija koje omogućuje da kontrolna tijela rade u okviru postojećih propisa. Još jedna važno postignuće je definiranje kurikuluma za trenere i inspektore to ćemo završiti do kraja 2015. godine. Naša glavna aktivnost kad se radi o obuci onih koji će obučavati, odnosno o obuci inspektora Unije, i nakon što prvi put se budu išli raditi kao i kasnije i to je i oni su osposobljeni da rade u vodama Europske unije i mogu na primjer inspektori naši mogu raditi inspekciju francuskog plovila na belgijskom patrolnom čamcu u irskim vodama. Što znači da nema, mogu, nema puno mogućnosti. da nas se blokira u našem djelovanju s obzirom na to u čijim, radimo, u čijim vodama radimo imamo zapravo, znači naši inspektori imaju univerzalne osposob, kapacitet osim onoga što radi policija u vodama Evropske unije. Na zahtjev komisije dajemo podršku u nekim zemljama, a imamo i organiziramo i radionice vezano za implementaciju novih propisa. Što smo do sada napravili kad se radi o provedbi obaveze iskrcavanja? Mi smo zapravo Počeli smo još prije godinu dana. Organizirali smo prvi seminar u Dubrovniku u Hrvatskoj već u siječnju 2014 i imali smo tu i jedan dokument koji je davao neke smjernice koje će omogućiti praćenje izvršenja te obaveze iskrcavanja ulova. Isto tako uveli smo e, posebno, posebni poduhvat koji će omogućiti e, poštivanje e, članka 14 propisa o koji je donijelo vijeće, a odnosi se na odbacivanje ulova i s time smo počeli e, uzorkovanje e, odbačenog ulova kako bismo imali više znanja i kako bismo mogli uspostaviti matricu koja će omogućiti upravljanje rizikom u onim područjima gdje agencija djeluje. Područje gdje smo najviše posvećeni je Baltičko more trenutno pripremamo sa zemljama članicama regionalnog foruma koji se zove Baltfish neke smjernice za implementaciju obveze iskrcavanja koje će koristiti inspektorima i naravno imamo i matricu analize rizika koja će omogućiti inspekcijskim tijelima da implementiraju tu kontrolu obveze iskrcavanja ideja što se tiče te strategije rizika i smjernica time želimo uspostaviti, dati jedan jednostavan i troškovno učinkovit alat kako bi se moglo raditi na učinkovitiji način, ne i samo sa e, aspekta proračuna, nego da se istovremeno ne ometaju ribarske aktivnosti. Znači jedno pametno e, praćenje i procjena e, izvršenja obaveza iskrcavanja. Tu su, imam, pred nama su i neki izazovi. Naravno, jedan je e, nositi se sa tom novom politikom ribarstva koja je za nas jedan dodatni zadatak. Kao što znate, mi već zadnje četiri godine imamo nove zadatke koji su vezani za nove propise oko kontrole. A ovo je sad i nova ribarstvena politika, dok istovremeno imamo i promjena u broju zaposlenih, kao što ste primijenili. Imamo visok proračunsko izvršenje, a istovremeno imamo 5% povećavanje opsega rada imamo tako da sada radimo prosječno 40 sati tjedan i broj naknada za prekovremeni rad je smanjena pa sa stajališta proračuna i osoblja zapravo smo u situaciji gdje nemamo slobodnog prostora pa onda moramo prioritizirati zadatke kako bismo stvarili ono što nam je zadaća koju nam definira komisija i zemlje članice. Angažirali smo se oko racionalizacije i pokušavamo ići sve više na elektronsko upravljanje, odnosno administriranje kako bismo što više resursa mogli e, posvetiti operativnom radu agencije kao što sam već rekao, već imamo niske fiksne troškove, to sam već rekao, pa možda ćemo moći uštediti jedno ili jedno ili dva radna mjesta sa, tom, sa uvođenjem elektronske administracije tijekom sljedećih nekoliko godina. Što se tiče radnih programa, kao što znate, naš je radni program podijeljen na dva dijela, godišnji i višegodišnji program, a ću vam samo najznačajnije elemente toga e, koje se odnose na sva područja našeg rata, a nakon toga ću vam prezentirati e, analizu proračuna za isti taj program koji u biti ima iste stavke. Naš prvi cilj u skladu sa e, programom rada koju je naše upravno tijelo prihvatilo da pomognemo Europskoj komisiji u implementaciji e, kontrolnog režima definiranog novom zajedničkom ribarstvenom politikom. Naš glavni znači cilj za godinu 2015 je provesti implementaciju obaveze iskrcaja kroz zajednički plan aktivnosti. Imamo još neke aranžmane gdje nema BDP-a jer to nije odluka komisije. Drugo je da naš zadatak da e, dajemo podršku u međunarodnoj politici ribarstva e, i angažmanu Europske unije. Tu se angažiramo u podršci komisije u aktivnostima koje su u okviru regionalnih, e, regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom. Tu imamo misije jačanja kapaciteta i naravno dajemo podršku općoj upravi Mare u, vezano za ono što radi u trećim zemljama u okviru europskih propisa kako bi se procijenili kontrolni režimi tih trećih zemalja i da se, kako bi se vidjelo da li su oni dovoljno učinkoviti kako bi mogli biti u skladu sa onim što, je, što važi u Europskoj uniji. Treće, Treće polje djelovanja je podrška Europskoj komisiji i zemljama članicama u vezano za e, ono što radi ekspertna skupa u skladu sa člankom 36 e, nove politike. I zapravo što se tu je važno jačanje kapaciteta jer e, definiranje kurikuluma i interna e, informatička struktura je nešto što mislimo da će nam omogućiti da osiguramo da svi rade pod istim uvjetima i da se dođe do e, učinkovitosti s proračunskog stajališta kako za komisiju tako i za zemlje članice. Htio bih, htio bih ovdje podcrtati da je naš proračun osim plaće sva sredstva posvećena su onome što treba napraviti za zemlje članice i komisiju. Radi se o koordinaciji, e, investiranju u jačanje kapaciteta i, zemlje članice su tu postigle značajne uštede u inspekcijama i tijelima inspekcije i u korištenju imovine. I po mom mišljenju ovaj dio našeg proračuna zapravo je uspio uštediti puno novaca zemljama članicama Europske unije. Što se tiče našeg godišnjeg eh, programa rada, ovo je dosta opsežan eh, prikaz, ali ja ću se koncentrirati na to kako ćemo koristiti resurse. Evo ovdje vidite aktivnosti koje, kojima ćemo upravljati i na neki način daje vam utisak na koji način ćemo e, u tom planu rada koristiti sredstva i ljude koji su nam na raspolaganju. Krećemo u smjeru kazaljke na satu, krećemo sa kvadrantom e, oko Beringovog e, mora. Naša prva aktivnost koju sam spomenuo je e, plan operacija i zajedničko djelovanje gdje koordiniramo aktivnosti zemalja članica i to je 15% naših resursa usmjerit ćemo u to. Drugo, drugi kvadrant ovog kružnog e, dijagrama treba osiguravati svima iste uvjete. Preko 31% našeg osoblja i tu je predviđena pomoć zemljama članicama i komisiji u suradnji izvan onoga što je definirano osnovnim planom aktivnosti. Isto tako tu je i podrška e, komisiji u, vezano za misije koje se fokusiraju na NNN u zemljama članicama isto tako uspostava istih uvjeta za sve u međunarodnim vodama. Treći kvadrant je ocjena 14% proračuna. To je uglavnom usmjereno prema poboljšanju troškovne učinkovitosti i poboljšanja troškovnog aspekta naših aktivnosti. Pokušavamo ustanoviti koji je najbolji način da se provodi kontrolna e, aktivnost, a da se pri tome uštedi. A isto tako tu su i aktivnosti vezane za poštivanje propisa, tu se radi o metodologiji, procjeni troškova kontrole, ta metodologija naravno dostupna je e, stručnoj skupini koja se time bavi, rado ću s vama to znanje podijeliti. Četvrti kvadrant je praćenje podataka i mreža, uglavnom se tu radi o E, razvoju sustava upravljanja podacima kako bi se poboljšala interoperabilnost za zemlje članice i kako bi se moglo raditi u skladu interne maritimne politike koja je definirana zajedno sa EMS-om gdje se kombiniraju različite informacije iz različitih pod kako bi se došlo do operativne slike koja ima sve podatke. I naravno tu radimo i na novim tehnologijama kao što su dronovi i tako dalje da bismo ustanovili je li ta te nova tehnologija nešto što bi moglo značajno značajne uštede omogućiti u našem radu. Trening 50% našeg, naših resursa tu je razvoj kurikuluma, davanje obuke onima koji će obučavati druge, inspektorima, na neki način e, osobe koje se bavije NNN aspektom naših djelatnosti e, su tu uključeni kako bi imali potrebna znanja i naravno upravljanje i predstavljanje 10%. To su naša upravna tijela, savjetodavni, savjetodavno vijeće koje se održava odnose sa e, našom granom djelatnosti i komunikacije gdje se razvija nova web stranica i omogućuje se davanje informacija i zadovoljavanje uvjeta transparentnosti u skladu sa zahtjevima Europskog parlamenta u odluci o davanju razrješnice i naravno u skladu sa onim što su smjernice pravobranitelja Europskog ovo vam zapravo neću pokazivati jer se tu radi o amandmanima vezanim za proračun i osoblje što je definirano u pregovorima e, ali ti amandmani nisu ostali u najnovijem nacrtu koji je dala komisija. Ovdje imamo trend koji pokazuje smanjenje broja zaposlenih. Vidite smanjenje od 5%. Vidite 51 je broj zaposlenih što je naš cilj u 2015. Znači došlo je do smanjenja od 6 osoba tu imate i ugovorne e, i druge zaposlene koji nisu stalno zaposleni, a sve je to u okviru tog smanjenja od 5%. Prema komunikaciji komisije vijeću u Europskom parlamentu taj smanjenje treba biti u skladu sa tim zahtjevima. Htio bih reći da smo preopterećeni i za mene će biti jako teško e, voditi ovu agenciju ako se moraju ostvariti ti rezovi. U konačnici imamo proračun koji je zapravo zamrznut na razini od 2012. godine i vidite ovdje da su plaće i druge naknade su najveći dio našeg proračuna Zatim imamo administrativne rashode, znači osoblje 6,3 milijuna, administrativni rashod five imamo i neke rashode vezano za informatičku tehnologiju i operativne troškove seven Tu je jačanje kapaciteta, kao što sam već rekao, trening i razvoj sustava upravljanja podacima. Isto tako imamo novi koncept PAK koji se odnosi na zemlje članice u vezi sa obavezom iskrcavanja dok agencija nema mandat e, vezano za tu odluku o korištenju e, o našim aktivnostima. Eto, hvala vam lijepo. Nadam se da nisam bio predugačak, a sigurno imate pitanja na koja ću rado odgovoriti. Hvala vam gospodine Savore na ovom izlaganju. Prije nego predam kolegama riječ, želio bih e, pozdraviti među nama goste kolegice Urlike Rodust. To su studenti sa sveučilišta iz Hamburga tako da, sve pozdravljamo, želimo vam dobrodošlicu. I hvala tebi Orlike što si dovela studente, jer je važno da mladi otkrivaju, naposle mladi otkrivaju što je to Europski parlament. Tko želi uzeti riječ? Peter Vandalen, izvoli. Ja, hartelijk dank, eh, voorzitter. Hvala, predsjedavajući. E, ja e, ću odmah reći da e, je prezentacija bila razočaranje, a zašto? Iz dva razloga. Leitmotiv je E, da imaju problema, da moraju otpustiti radnike i da imaju e, financijskih poteškoća. E, I ja sam dugi niz godina vodio ribarsku inspekciju. Ja sam smatrao to izazovom. Uvijek je bilo manjka ljudi, manjka novca, ali ja sam odredio prioritete i e, prioritete valja znati odrediti i to me razočaralo. A zatim nisam shvatio kako to funkcionira, kakav imate program inspekcija i kontrola e, koje e, analize rizika provodite, kažete E, ovdje nešto radimo, ovdje nešto e, ne, nešto ne radimo, e, ovdje se angažiramo, ovdje se ne angažiramo. Fokusirate se na kontrole, na Baltiku, koje su vaše obveze i u nešto ulažete E, mnogo energije e, na Baltik, a drugdje ne toliko i to nisam razumijem. Možete li to malo pojasniti? Meni to nije bilo dostatno. Hvala Peter. Gospodin Blanko Lopez. Samo kratko. Hvala e, na prezentaciji gospodina ravnatelja, a on nam je e, objasnio konkretno teškoće s kojima se agencija suočava. E, e, to se tiče pokušaja uvođenja učinkovitih mjera, a ono što je moj prethodnik kritizirao iduće godine postoji postoje dakle opet e, smanjenja ribolovnih e, mogućnosti. Dakle, ne iznenađuje da e, ravnatolj to opet ponavlja i kada stupi na snagu novi, nova zajednička ribarstvena politika, kad dođu novi ciljevi, nove ideje, onda je logično da nove izazovi koje poznajemo trebaju nekako biti treba se s njima nekako suočiti. Ja bih rekao da je to normalna situacija. E, dijelim e, zabrinutost e, direktora ove agencije e, moramo se pobrinuti da rad agencije i dalje bude učinkovit e, i e, organizacija sustava podataka treba provesti i moramo dobiti bolji način kontrole kako bi se svi kvalitetno pridržavali EU pravila i e, to agencija mora dobro koordinirati sve. Hvala, dragi kolega. U Odlike, Rodust, imaš riječ. Hvala predsjedavajući, hvala e, e, gospodine Savore. Mogu E, reći iz svog e, iskustva. Ova agencija dobro radi. Mi smo već u odboru imali priliku analizirati radove agencije i prije 3-4 godine smo e, smo utvrdili da je treba mnogo više osoblja kako bi mogla obaviti zadatke koje smo nametnuli mi Problem je što se proračun stalno smanjuje, a opet s druge strane očekujemo više e, zadataka i posla sada s novom e, reformom ZERPA e, opteretili agenciju novim zadacima, opet se smanjuje postotak osoblja, dakle za 5% i moje pitanje 25 eh, radnika u prvom dijelu otpada, a što će biti dalje? Eh, I eh, tada smo o tome govorili u jednoj noći ilegalno ulovljena tuna zapravo donosi toliko novca je vrijedna tolika novca za tim novcem bismo mogli e, e, mnogo toga e, financirati i imam konkretno pitanje što se tiče obrazovanja i usavršavanja rado bih znala koje države članice provode te E, mjere daljnjeg usavršavanja. E, Baltik e, mora biti kontroliran jer imamo sada obvezu iskrcaja 2015 i to će se treba drugčije kontrolirati nego u, po prethodnim propisima. Stoga bismo trebali biti zahvalni što imamo ovu agenciju i mi u ovom domu trebamo paziti da ova agencija bude razumno opremljena. Hvala. Merci Werner Kuhn. Dobro, Werner Hvala predsjedavajući. E, e, e, predsjedniku, odnosno ravnatelju agencije, hvala što je danas održao ovu prezentaciju. I kritika je izrečena, ali vjerujem da je bitno da imamo kontrolu ribarstva na europskoj razini jer zbog ravnopravnosti prema ostalim državama članicama to je e, zemlje članice imaju svoje e, inspekcije ali one bi mogle upasti u zamku da nekome daju prednost a ne, e, sada u Baltiku se obavljaju e, veće kontrole, to nam je svima jasno. Jučer smo glasovali o uredbi Omnibus e, i 2015. počinjemo sa obvezom iskrcaja na Baltiku i što se tiče kontrola koje nisu još toliko precizne kako napreduje e, sa e, priprema inspektora e, u zemljama oko Baltika, spomenuti je Baltviš. Imate li takve organizacije i za Sjeverno more, i za Atlantik, a i za sredozemlje koje ćemo imati 2019. Pitam koliko možete e, satelitski navigacijski sustav Galileo upotrijebiti jer mislim da je vrlo bitno e, da automatski e, sustav identifikacija to se elektronski kontrolira, bar u Njemačkoj gdje se svaki, svako rebarsko plovilo i E, i koje rabi e, ribolovne dane dolaze do određenog područja ribari određenom brzinom i onda možemo pratiti kamo se ta, to plovilo vraća, u koju iskrcanu luku. Danas to ide automatski i preko odgovarajućih eh, elektronskih sustava. 10 milijuna eura u vašem proračunu, gospodine Savure, to nije pozamašan proračun. Eh, moramo eh, podnijeti eh, Eh, uštede koje smo dogovorili za idući sedam godina, ali vjerujem da ako pogledamo međunarodnu situaciju, a sinoć smo jučer eh, čuli eh, kako izgleda sa trgovinskim ribarskim sporazumima u trećim zemljama i kako ondje se provode kontrole imat te e, mogućnosti osoblja i tehnike da i to kontrolirate recimo u Mauretaniji, Svetom Tomeu, e, Principe i e, sličnim e, državama. Hvala najljepša. Klara Giljera. Klara Giljera, izvoli. Gracias, presidente. Hvala predsjedniče. Želim čestitati direktoru agencije iz, za ribarstvo iz Viga u se slažem s onim što je rekla kolegica Rodust to jest da bi uloženi proračunski napori trebali biti veći imam jedno pitanje jučer smo usvojili jedno jednu važnu stvar koja je bitna za provedbu jednu od najvaž, jedan od najvažnijih elemenata zemljiške ribarstvene politike. Htjela bih čuti vaše mišljenje o stanju u europskim lukama, naravno i u španjolskim, koji se tiču obveze iskrcaja. Naime, iduće godine ćemo morati početi provoditi u nekim ribarskim područjima tu provedbu. Dakle, htjela bih znati da li su luke za to spremne i da li je općenito sektor ribarstva spreman za to, ali htjela bih staviti naglasak na lučke infrastrukture. Hvala. Hvala, Pako Milamon. Najprije dopustite zahvalim direktoru Agencije za kontrolu ribarstva na izlaganju i želim mu izraziti su svoju simpatiju i srdačnost prema agenciji koju vodi, prema proračunskim poteškoćama u kojima se nalazi, tim prije što se oni nalaze u mojoj regiji, tako da tim prije se osjećam s njegovim problemima. Kada je riječ o inspektorima iz trećih zemalja, htio bih znati koje su to treće zemlje koje šalju svoje inspektore ili kandidate da se obučavaju kao inspektori. S obzirom da je naš glavni cilj borba protiv nelegalnog ribarstva, mislim da je jako dobro obučavati inspektore iz trećih zemalja u vašoj agenciji. Dakle, moje pitanje je iz kojih trećih zemalja dolaze ti kandidati? Gospodine Koborn, izvolite tu je izraženo razočaranje, ali stvarni je problem u sustavu pravila koja mi uspostavljamo trebaju biti jednostavna, transparentna i jasna, a ne poticaj da se igra s brojkama i prilagođava e, računovodstvene podatke, što je nekakav light motiv Europske unije, da vam otvoreno kažem. Hvala vam na ovoj kvalitetnoj intervenciji, gospodine Kobarno. Gospođo Toma, izvolite. Hvala predsjedniče i hvala vama, gospodine Savure, na izlaganju. No, počnemo od početka. Da, ovdje u parlamentu i vijeću se glasa i to glasanje će uvjetovati vaš rad, odnosno rad vaše agencije. Iz tog razloga, s obzirom na glasanje koje smo imali o zajedničkoj ribarstvenoj politici, znamo da će obveze nadzora biti sve veće samim e, zbog samog već i obveze e, iskrcavanja. Dakle, mi suočamo s vama i usprkos ovim eh, amandmanima koje smo uložili, mi smo pesimistični što se tiče eh, ishoda rada agencije. No, imam nekoliko pitanja koje nisu s ovim povezane. Evo, iako ste vi to spomenuli, konkretno bih htjela čuti što se to priprema za iskrcavanje, za iskrcaj za 2015. godinu. Kao drugo, nisam siguran da je to spomenuto to, zato vas pitam koje su to obveze koje ste morali zanemariti donekle kako biste, se, kako biste zadovoljavajuće se suočili sa, s obvezom iskrcaja? I treće, nepovezano, da li vas je komisija konzultirala kada e, u trenutku zahtjeva Filipina u vezi sa GSP plusom što je porodilo velikom raspravom o delegiranim aktima. I četvrto pitanje, zašto na temelju one tabele koju smo vidjeli, ali dosta kratko, da li vi, dakle, e, predlažete smanjenje broja inspekcija u sredozemlju, a iako je očito da je veći broj e, e, neregularnosti, a četvrto u slučaju revizije kontrola što vi predlažete kako bi se poboljšalo olakšavanje tih e, kontrola. Hvala. Hvala Izabel. Lijadni Rijada. Želim vam zahvaliti na prezentaciji koja je bila vrlo informativna. Dva e, pitanja što se tiče proračuna jer znam da 2013 nije, nije bila lagana godina i vi radite pod određenim e, ograničenjima. No, želim pitati koliko su učinkovite mjere kontrole, imate li analizu o tome koliko su te mjere učinkovite, a posebno kad se govori o obvezi e, iskrcaja, koliko očekujete da će to biti, možete li nam općenito nešto o tome reći? Ernesto, želi se ti javiti? Ispričavam se, nisam, nisam vidio kolegu Mariju Pinta. Ono što sam ja shvatio jeste da najgora stvar koja se može dogoditi jednoj agenciji koja ima svoje ciljeve jeste da bude neutralizirana i da se spriječi tu agenciju da ispunjava svoje obveze e, uskraćivanjem proračunskih sredstava, osobito u trenutku kada njena uloga postaje sve značajnija i nužnija. Dakle, bilo da se radi o učinkovitim inspekcijama, iskrcaja bilo da se radi o nadzoru ribolova, jer znamo da su neke stvari zabranjene i postoje neke e, mjere glede e, iskrcaja. No, važno je da se e, pazi na nelegalan ribolov, jer je to krađa resursa koji svima nama pripadaju. I shodno tome, iako sam svjestan proračunskih sredstava i smanjenja njihovih tih sredstava, osobito u vrijeme krize, osobito kada su e, siromašni europljani zgaženi e, porezima i štednjom, ne mislim da bi trebalo ovakvu agenciju sputavati s obzirom na njene ciljeve. Iako mi je jasno da ovo nije pravi trenutak e, politički gledano da se povećavaju sredstva, proračunska sredstva za ovu agenciju. Važno je da ljudi budu odgovorni i domišljati kako bi ispunili svoje ciljeve s raspoloživim resursima. Dakle, ne treba ni smanjivati, niti povećavati proračunska sredstva i treba se nadati da će agencija imati e, visoku razinu odgovornosti kako bi mogla zadovoljiti svoje obveze. Hvala. Ernesto, želiš li reći nešto prije što Pascal odgovori? Najpše hvala. Evo, kratko. Želio bih reći da proračunska politika koja je evo izazvala brojne komentare, opća uprava Mare nije ta koja želi smanjiti proračun ove agencije. To je horizontalna politika za sve agencije. Dakle, tu se ne radi samo o agencijama, već i o svim službama, čak i o komisiji. Dakle, ista se stvar primjenjuje na sve. Nemamo mi tu nikakve e, nikakva dvostotka mjerila. Sve agencije i sve službe komisije su e, tu e, trebaju štedjeti. Ali naravno trebamo odrediti prioritete. Dva puta godišnje se prioriteti određuju, prioritetne akcije, ciljevi i s obzirom da agencija ima ograničene resurse, mora se sredotočiti na svoje resurse, na svoje cilje. Hvala. Hvala Ernesto koji predstavlja komisiju. Pascal, evo imaš veliki broj pitanja, ostalo nam je desetak minuta. Izvoli imaš riječ. Uh, merci, monsieur président. Počet ću sa pitanjem gospodina Vandorena. Hvala vam na pitanju. Prije svega želim naglasiti da ako spominjem Baltičko more, to je zato što se ta, što je osnovna platforma obaveza iskrcavanja, jer će to biti e, kombinacija demerzalnih i pelagijskih vrsti i zbog toga investiramo toliko u Baltičko more, u, odnosno to radimo u svim područjima gdje postoji forum koji može i treba raspravljati o pitanjima kontrole kad se radi o implementaciji obaveze iskrcavanja. Htio bi, htio ovdje naglasiti i činjenicu da nova zajed, novi model se bazira na zajedničke ribarstvene politike na regionalizaciji i puno je sada odgovornosti na zemljama članicama i mi možemo biti vrlo učinkoviti ako postoji učinkovit e, forum zemalja članica koje surađuju. što se tiče drugih područja, stvarno smo napravili, zapravo jesmo napravili analizu rizika za sva područja i puno prije nego je uspostavljena obaveza iskrcavanja. I ja bih htio spomenuti Sjeverno more, jer je to naš bazen povijesno značan vezano sa planom oporavka bakalara i sa aktivnostima vezanim za to i imamo za to naravno isto tako strategiju upravljanja rizikom. rizik se obuhvaća različite aspekte e, što se odnosi i na ribolovne alate, na sezonski raspored kao i na način na koji se vodi evidencija o ulovu a obavještaj isto tako i obavještaj koje dobivamo od zemalja članica a i ono što su do sada radili e, mislim kakav je dosadašnja povijest djelovanja voditelja tih plovila odnosno kapitana da Baltičko more Sad ću preći, to je to oko Baltičkog mora, a pre, pitanje gospodina Kjuna, to je Baltičko more je forum Balfiš koji ima dvije razine, visoku razinu upravljanja i tehničku razinu. I mi tu dajemo podršku tom formu u definiranju strategije upravljanja rizikom. I to je postignuto i sad će se primjenjivati od sljedeće godine. Sva, još jedno drugo važno pitanje je davanje smjernica inspektorima. U Baltičkom moru ribarska djelatnost je svjesna i uključena i traži prije nekoliko dana od agencije je tražila da se sastavi jedan kompendijum za cijelu djelatnost kako bi se sa novim obavezama mogla nositi. Mislim da to nije dužnost agencije, ali agencija može dati podršku zemljama članicama u u definiranju takvog kompendija smjernica koje bi onda služio cijeloj grani djelatnosti i na taj način svi bi se osjećali sigurnije 1. siječnja kad sve treba stati primjenjivati. Da nastavimo sa pitanjem gospodina Kuna. Agencija je definirala, odnosno razvila sa EMS-om i to je isto tako nešto što je pomoglo uštedjeti proračun, zajednički sustav gdje se spajaju informacije iz EVMS-a, znači o lokaciji ribarice koja, e, koja, koja daje podatke e, satel, preko satelita, a imamo i taj automatski sustav identifikacije e, preko satelita na taj način dobivamo podatke, a isto tako te informacije mogu osigurati zajedničke troškovno učinkovite aktivnosti. Isto tako razvijemo jedan, još jedan sustav koji su na raspolaganju zemljama članicama i kako bi i taj sustav mi njima dajemo, one ga ne moraju same E, razvijati, što je opet mogućnost uštede za zemlje članice, jer to može, trajati, može koštati od pola milijuna do milijun eura, a moglo se a napravljeno je za 22 zemlje, može se koristiti od strane 22 zemlje članice i agenciju mogu koristiti kao platformu za svoje zahtjeve na nacionalnoj razini. GMO će biti će se koristiti kao GPS, kao američki GPS, to će biti osnovni sustav za e, informacije o lokacijama, može ga koristiti i VMS i e i i za druge sustave i kroz druge sustave izvještavanja kad se treba definirati lokacija. To će naravno biti implementirano tijekom sljedećih mjeseci i godina. Uključeni smo i vezano za ono što žele zemlje članice kad se radi o radu u forumu. Uključeni smo u, u grupu o skeveningu e, koja se odnosi na djelovanje u Sjevernom moru. Ta grupa radi možda ta postignuća nisu nisu ista kao što su ona foruma u Baltičkom moru, ali e, Balfiš traži da se kombiniraju obaveze iskrcaja za više vrsta ulova, a trenutno Skevening se bavi najviše pelagijskim vrstama. Što se tiče pitanja gospođe Vrke imamo dvije vrste osoblja, administrativna mjesta imam kad se u jedinici koja se bavi tražio sam znači neke resurse a imam i mjesto višeg koordinatora kako bih zaposlio još jednu osobu mi znači odnosno mijenjam profil agencije znači došlo je do smanjenja ali ima i obnovljenih ugovora kako bismo mogli doći do ljudi sa profilom koji će omogućiti agenciji da radi u, u novom okruženju i da više ovisi o sustavima e, dobavljanja podataka. Mi znači naš poslovni model želimo promijeniti kako bismo više mogli napraviti sa manje resursa. Što se tiče pitanja koje je postavila gospođa Aguilera Garcia. Po mom mišljenju, prije svega mogu odgovoriti o, posebno na ono područje gdje imamo OGDP, na primjer kad se radi o Španjolskoj. Naše, tu smo uključeni e, vezano za vrste kao što je skuša i inčun Španjolska e, ribarska e, industrija je jako svjesna obveze iskrcavanja ribarska, možda manje je to slučaj sa ribarskim plovilima, ali Španjolska je ima značajnu mrežu ribarskih luka koje su visoko učinkovite i mislim da će imati potrebne kapacitete da udovolje dodatnim zahtjevima vezanim za obaveze iskrcavanja ulova. Vezano za aktivnosti sa trećim zemljama, u odgovoru na gospodina Paku Milamonu, moje je mišljenje da prije svega radimo samo po zahtjevu komisije podržavamo komisiju u davanju obuke kad se radi o pristupu NNN u Koreji u Filipinama, to je u Filipinima 2013. Isto tako imamo misiju, vezano za misiju jačanja kapaciteta e, razvijali smo kapacitete u Gabonu e, i u obali Bjelokosti e, i dajemo podršku od općoj komisiji za ribarstvo u sredozemlju imamo seminare dvodnevne za treće zemlje na južnoj obali Mediterana pa Maroko, Alžir, Tunis, možda Libija, možda Egipat će tu biti uključeni i ovisno o političkoj situaciji. A ima i novih misija za gradnju kapaciteta, tri će biti 2015. E, na traženje komisije. Na traženje komisije. U odgovoru na gospođa Kobona jasno je da pokušavamo pojednostavniti sama ta ideja sustava upravljanja podatkima upravo sljudi tome da se smanji opterećenje zemalja članica i da se poveća učinkovitost i ostvare uštede, da se daljinsko obavljanje pod, eh, prihvaćanje podataka može raditi na način da se ne ometaju ribarske aktivnosti. Postoji znači, znači taj trend pojednostavljivanja u tom cijelom sustavu. U odgovoru na gospođu Toma mogu reći da priprema obveze iskrcavanja je dugački, dugotrajan proces koji je počeo prije 18 mjeseci. Naravno, prvo je bilo rasprava sa komisijom, sa zemljama članicama, imali smo seminar u Dubrovniku gdje su definirane smjernice koje su raspravljene i odobrene, još jedan seminar sa zemljama članicama održan je u lipnju i tu se opet razmatralo sustave suradnje i definirali smo e, specifičnu matricu analize rizika kako bismo mogli prepoznati područja, identificirati područja, opremu i u konačnu, konačnici ribarice, ribarska plovila koja su predmet većeg rizika kad krenemo sa tim novim propisima i rekao bih da je sve to sada spremno i mislim da smo napravili što je trebalo do sada zapravo smo pokušali obavljati zadatke sa manje napora. Ne da smo ih e, zapostavljali, krenuli smo se tom sustavu prikupljanja podataka kako bismo radili učinkovitije nego što se prije radilo ručno. JED e, je recimo jedan sustav za prikupljanje informacija o aktivnostima patrolnih plovila, odnosno inspekcijskih tijela. To je vrlo učinkovit sustav koji može povećati učinkovitost rada našeg osoblja. A isto se može reći za elektronska izvješća koja dobivamo jer to će biti način koji će nam omogućiti koordinaciju operacija. Što se tiče i naravno, kao što sam već rekao, zadatak koji smo e, napravili je bolje usmjeravanje rada administracije kako bismo najbolje iskoristili resurse na raspolaganju i kao što znate ljudski potencijal i proračun zapravo isto su tako morali podnijeti teret e, rezova što se tiče Nemam informacija vezano za e, GCM. Zapravo u Mediteranu ova tablica pokazuje trend u inspekcijama i, e, i vezano za prekršaje 2013. i 2014. U 2014. vidjeli smo smanjenje e, predviđenih sredstava manji je bila da su, bila ta, su bila ta sredstva i tu smo morali pregovarati. Nadam se da u 2015. sa e, će, će zemlje članice povećati svoja sredstva. Italija je rekla da će e, omogućiti bolju razinu inspekcija. Naravno, kad bi agencija imala kapacitet da definira jednu platformu inspekcija, sve bi bilo lakše. Što se tiče propisa o kontrolama, za mene su to prije svega jedan kompendij svih zahtjeva koji su bili fragmentirani u više propisa ranije. Nije tu došlo do revolucije što se tiče zahtjeva i obaveza i prema mom mišljenju to je jedan konzistentan i pouzdan e, tekst. Mislim da cijeli sustav koji uključuje e e, i činjenica da zemlje članice su obvezne e, deklarirati svoje aktivnosti na transparentan način koristeći web stranicu, a i uz imaju obavezu davanja podataka. Mislim da je to dobar trend i koji ima smisla i koji omogućuje poboljšanje učinkovitosti i zapravo isto tako ostvaruje uštede na troškovima. Nadam se da ćemo ovaj veliki ovaj segment upravljanja podacima održati jer mislim da je to način kako treba ići dalje. Što se tiče analize obveza, naša je obveza poboljšati poštivanje propisa i isto tako održati, e, omogućiti održivost. U razgovoru govoreći o našim uspjesima i o načinima na koje možemo analizirati naše djelatnosti i njihovu korisnost, htio bih naglasiti da u nekim područjima gdje agencija djeluje situacija sa resursima se popravila. To je recimo slučaj u nekim područjima zapadnih e, voda gdje vidimo velike uspjehe vezano za plavoperenu tunu jer je situacija stvarno poboljšana tijekom zadnjih nekoliko godina. I za mene uključenje agencije kroz okvir inspekcija na moru čak i u, suradnji, u radu s suradnjom sa zemljama članicama vezano za tu vrstu tune bio jedan od ključnih faktora koji je omogućio to poboljšanje ništa od toga ne može. Sve, nadamo se da će to sve se nastaviti i to znači da taj trend je rezultat učinkovitosti. Pascal, ispričavam se. Pascal. I sad ću završiti. Sad ću završiti. Oprostite što nisam odgovorio na sva pitanja, ali pokušao sam najbolje. Evo, samo se vrlike kratko htjela javiti za riječ. Samo kratko. Molila bih E, da nam date popis e, iz kojeg možemo vidjeti koje zemlje članice sudjeluju u daljem e, usavršavanju, a koje ne, molim vas, to nam pismeno pošaljite. Hvala. Pascal vas euh, Yes, it will be done and prije svega, htio bih spomenuti da sve zemlje članice doprinose uspostavi kurikuluma i, e, definiranju materijala za obuku za sve zemlje članice. 90%, daću vam popis, ali 90% zemalja članica šalju inspektore na obuku agencije i ovisno godinu od o godini imamo 300 do 500 inspektora u, na obuci. A naše mjerilo Dobro, i to smo obavili. Hvala ti, Pascal. Dobro je to, dobro je. Čujte, evo, prije nego dam riječ Gabrielu Matovu koristim priliku da kažem da je odbor INTA odbacio načelo prigovora protiv naše volje. Dakle, obavještavam vas i nadam, mislim da svi slažete da ćemo uložiti prigovor na plenarnom zasjedanju. Dakle, treba ćemo treba će nas biti 40. Tako da računam s vama da u svojim klubovima zastupnika mobiliziramo 40 potrebnih zastupnika. Ja jako sam razočaran što odbor INTA nije usvojio tu odluku, to je žalosno. Može to biti 40 iz jednog kluba zastupnika, nebitno, ali moramo uložiti prigovor na plenarno zasjedanje. C'est exactement ce que je viens de dire. Dans la mesure. Upravo, upravo ovo što sam rekao. Dakle, dragi kolege, s obzirom da se u, na odboru INTA nisu složili međusobno između klubova zastupnika, mi ćemo uložiti taj prigovor u ime 40 zastupnika, ali moraju biti iz svih klubova zastupnika. U redu? Dobro. Dakle, svakako ćemo razgovarati o tome, uložit ćemo prigovor i idemo do kraja s tim. Sad odmah predajem riječ kolegi Gabrielu Matou koji će nam dakle govoriti o sporazumu o uspostavi opće komisije za ribarstvo u Sredozemnom moru. Već smo 5.11. E, slušali nešto o tome, sada se radi o razmjeni mišljenja i predajem riječ Gabrielu. Gracias, presidente. Yo no sé si sobre este asunto... Hvala predsjedavajući. E, ne znam e, je li komisija rekla o ovom e, ovo je vrlo jednostavno i bit ću sad kratak. Ja sam rekao da smo sudjelovali na predstavljanju komunikacije 5.11.2014. Dobro, samo kratko. To se tiče e, o uspostavi opće komisije za ribarstvo u Sredozemnom moru i, i e, predloge da se izmjeni e, sporazum nakon što je u svibnju usvojena prijedloga da se reformira ta opća komisija to je njezin statut je star. Morali smo revidirati i ažurirati taj e, sporazum e, kako bi e, se mogle oporabiti nove moderna, moderni instrumenti koje su danas e, dostupni kako bismo bolje razjasnili načela i predlazi e, u srži ove e, komisije a i kako bi se uključio i aspekt održivosti kako socijalna održivost ali i biološka održivost zatim upravljanje E, e, ribolovnim stokovima putem višegodišnjih e, planova upravljanjem stokovima i uključuju se i novi elementi politike kao maksimalni održivi prinos, zatim načelo predostrožnosti i odbacivanje prilova i to je e, e, bitno, a tu i borba protiv NNN. To je e, smisao ovog sporazuma. On određuje neke sankcije koje se mogu poduzeti ako neke zemlje članice nešto ne poduzmu, odnosno ne izvrše. I E, to je samo žuriranje e, sporazuma i to ne bi trebalo nikakvih e, primjedaba i problema. Ja samo bih htio predložiti da se sve promjene prihvate i osvoje. Hvala Gabriel. Hvala evo. Kolega Brijano je tražila riječ. Renata, izvoli, imaš riječ. Sì, grazie Presidente, grazie anche al relatore Mato. Ma... Hvala predsjedavajući, hvala izvjestitelju. E, ratificiramo sporazume e, kako bismo ga uskladili sa novim ZRP-om i to u skladu s onim što želimo postići i to uopće nije upitno jer e, o, o sporazum sa organizacijom FAO e, i FAO je li FAO e, već usvojila ove promjene? Gospođa Bilbao, izvolite. Buenos días, muchas gracias, presidente. Dobro jutro. Hvala, predsjedavajući. Samo kratko da izrazim stajališta našeg e, kluba. Slažemo se sa izvjestiteljem jer e, mi samo mijenjamo e, mijenjamo neke aspekte sporazume, e, da uključujemo nove aspekte e, ZRP i definiramo nešto jasnije e, cilj ovog sporazuma. Imamo i sankcije za zemlje potpisnice koje ne poštuju pravila i imamo mehanizme za rješavanje sporova. Tomašić predsjedavajući izmijenjeni sporazum gfcm a je u linijama nove ribarstvene politike jasnije obrazloženje svrhe i temeljnih načela će pomoći da zemlje članice lakše dođu do osnovnog cilja gfcm a a to je promicanje razvoja očuvanja i iskoristivosti živih morskih resursa. vrlo je važno da su sve mjere djelovanja donesene na bazi znanstvenog istraživanja kroz decentralizaciju države članice GFCM-a bi trebale postati efektivnije u smislu prikupljanja znanstvenih podataka i implementacije ciljeva iz zajedničke ribarstvene politike. Izmjene koje vidimo ovdje bi trebale biti jedan korak naprijed prema jasnijem djelovanju i prema regionalizaciji koja je pravi put prema razvoju i održivom korištenju živih resursa koje će biti opravdano znanstvenim podacima ponavljam i temeljeno na kompletnim informacijama još jednom pozdravljam ovaj korak prema naprijed te boljoj i jasnijoj budućnosti koja se bazira na decentralizaciji i regionalizaciji. Hvala lijepa. je Sada dajem riječ predstavnicima komisije. Donatella. Fabricio. Da, Hvala predsjedniče. Najprije želim zahvaliti gospodinu Matovu i svim članovima odbora koji su se javili za riječ, no želim eh, razjasniti nešto gospođu Julijano. Dakle, ovaj tekst sporazuma jest modificiran, u u stvari bez, bez promjena. Dakle, u desetom mjestu sada ga treba potvrditi vijeće e, FAO-a sporazum, e, sastanak treba počinje ovog tjedna i završava 5.12. To je čista formalnost u biti s obzirom da je već potvrđen od e, pravnog odbora, ne očekujemo nikakva iznenađenja i nadamo se da će doći do potvrde evo već ovog petka. Hvala. Hvala gospodine Natela. Sada ponovno dajem riječ izvjestelju. Samo se e, htio zahvaliti komisiji i ostalima koji su se javili za riječ. E, nema problema s pravnom osnovom e, i hvala gospoši gospođi Tomašić i ja se posve slažem s njom. Mi smo se zalagali za transparentnost i regionalizaciju od početka. To su ključni elementi koji su uključeni, a uključili smo osnovni elemente koji su u temeljima reforme ZRP-a. I hvala vam lijepa. Ja bih volio da svi dosije tako jednostavno Hvala, dragi kolege. Sada prelazimo na točku 14. Radi se o razrešnici za 2013. i općem proračunu Europske unije. Počnemo danas, s obzirom da predsjednik komisije će nam predstaviti izvješće Rezorskog suda za 2013. što se tiče ribarstva. Dakle, dajem riječ, ne znam kome iz komisije. Ko predstavlja komisiju? Johnson, da, svakako naš dragi prijatelj Johnson. Hvala lijepo. Dobro jutro članovi odbora. Htio, htio bih prvo dati vam kontekst. E, revizorski sud je 4.11. E, dao svoje izvješće i ovo je i to je početak procesa davanja razrešnice. Što se tiče sveokupne analize, Sud je dao pozitivno mišljenje o, o financijskim izvješćima kao i o prihodima. Međutim, što se tiče plaćanja, e, tu je sud našao značajne greške, a to su sve greške koje prelaze 2% ukupnih plaćanja u toj godini, a razina za, Evrops, za cijeli proračun je na razini 4,7%. Na toj razini pogreške e, zapravo smo e, na istoj razini koju smo imali i proš, godinu prije toga kad je to bilo 4,8%. Što se tiče ribarstva i pomorskih poslova, to je u, pokriveno u poglavlju 4 gdje se govori o ruralnom razvoju, okolišu i zdravlju i sud je procijenio za razinu pogreške za svaku poglavlju i za e, onu grupu politika koje su tu obuhvaćenu e, greška je ocijenjena na razinu od 6,7 na razini od 6,7%. Kratko ću vam reći kako su dolazi do te razine pogreške. Uzima jedan uzorak plaćanja pogledao je 177 plaćanja u odnosu vezano za poglavlje 4 i tu se uglavnom radilo o ruralnom razvoju, a samo 15 se odnosilo na ribarstvo, zdravstvo i okoliš. Sud isto tako daje informacije u svom godišnjem izvješću o tome jesu li sve skupine plaćanja e, pokazale značajne pogreške i od tih 15 transakcija koje se odnose na vaše područje nije bilo pogrešaka koje su se mogle kvantificirati. Prema tome ova razina pogreške od 6,7% odnosno si samo na rashode za ruralni razvoj. Trebam vam isto tako reći da zapravo puno malo toga u poglavlju četiri izvješća ima što se odnosi na ribarstvo i pomorske poslove. Međutim, to ne znači da ne analiziramo detaljno upravljanje financijama u ovoj u ovom području niti da nema sredsta, načina kako da se evaluira upravljanje financijama. Mi dajemo dovoljno informacija o financijskom upravljanju u tom segmentu i to se može naći u našem godišnjem izvještaju o radu koji je naravno na raspolaganju i javnosti i parlamentu na web stranici i sad ću vam malo dati podatke o tome što smo mi našli u, i što, o čemu smo izvijestili u tom godišnjem izvješću o aktivnostima. Mi smo rekli da što se tiče izdataka koje mi upravljamo neposredno, znači mi kao službe komisije nismo ustanovili da postoje rashodi koji su neopravdani. A ako, su ako je bilo problema, oni su predstavljali manje od 2% ukupnih izdataka u toj godini. Međutim, što se tiče podijeljenog upravljanja sa fondom za, za e, ribarstvo, imamo određene rezervacije, a te rezervacije su način kako glavni direktor može pokazati da ima problema kad se radi o pojedinim e, e, područjima izdataka. Moram jasno reći da smo tu našli neke određene e, greške, ali je to ukupno manje od 2%. No, kad se radi o nacionalnim programima, našli smo plaćanja koja nisu bila dopuštena, a iznosila su više od 2%. I da vam sad objasnimo kako radimo. Surađujemo sa zemljama članicama u tom području. A njihove, njihove vlasti nama, nama daju izvještaje, pa se zapravo mi oslanjamo na ono što rade revizori pojedinih zemalja članica i u, mi to provjeravamo i ako vidimo da su rezultati nepouzdani, mi izražavamo našu rezervaciju. Prema tome u nekim programima našli smo greške, u nekima bilo je, u šest programa bilo je nedopuštenih izdataka. No nismo bili neaktivni kad smo to, otkad smo to otkrili. Uspostavili smo plan aktivnosti sa dotičnim zemljama članicama i u 2014. te su zemlje članice provodile naš program i danas možemo reći da imamo samo jednu zemlju članicu gdje još ima problema koje treba riješiti. I čak u vezi s tom zemljom članicom oni su napravili 48 od 55 aktivnosti koje smo dogovorili. Znači ne kažem da je sve savršeno što se tiče izdataka u ovom području, to bi bilo naivno očekivati ali kažem da smo uspostavili sustave koji dobro funkcioniraju, otkrivaju nedopuštene izdatke i dopuštaju nam da, e, omogućuju nam da na tome nešto napravimo. Konačno htio bih vam htio spomenuti jedan slučaj gdje smo uspjeli ispravak napraviti. Prije nekoliko godina otkrili smo problem u jednom od programa i tu je bio, to je bio dosta značajan program. Konačno 2014 nakon što smo bi išli kroz evaluacije, dosta dugačku e, evaluaciju stvarnog opsega problema, zemlja članica e, je dobila e, zadatak od komisije od 5,3 milijuna eura i taj je iznos vraćen proračunu. Prema tome to je konkretan primjer kako sustav ispravaka stvarno radi u praksi. I konačno htio bih reći da imamo sustav koji funkcionira, koji nam omogućuje budnost i surađujemo vrlo blisko sa zemljama članicama, pa ovom odboru možemo reći da smo relativno sigurni da de e, glavna uprava e, za pomorske poslove radi u skladu sa propisima koje treba poštivati. Hvala Mat na ovim pojedinostima kolege. Želi li se netko javiti za riječ? Gospodja Rodust. Hvala lijepa. Imam pitanja. Govorili ste o programu ruralnog razvoja. U prošlom sazivu sam sudjelovala na izradi agrarne reforme i htjela sam da kontinentalno ribarstvo e, također i uzgoj ribe također e, e, potičemo kada se rade e, o plaćanjima, a e, zapravo je li moguće da se e, financiraju ribarstvo, odnosno zgoj riba na kontinentu iz ovog programa. Upravo razgovaramo o planu upravljanja za Baltik i tamo ćemo morati govoriti o zaštićenim područjima, primjerice za bakalar i gdje se stok može odmoriti i oporaviti, to je e, problem za ribare. Ne možemo e, e, proglasiti zaštićeno područje, a da ribarima ne damo nekakvu odštetu. Je li moguće da iz ovog fonda zapravo dajemo tim ribarima nekakvu naknadu za to? Hvala. Mark, Mark, želiš li nešto reći s tim u Imaš neki odgovor? E, otvoreno da vam kažem, nemam precizan odgovor na ova dva pitanja, ali e, stupit ću u kontakt sa upravom za poljoprivredu i reći i ako e, govorit ću i sa stručnjacima iz odgovarajućih područja pa ćemo onda vidjeti ka, što vam mogu odgovoriti. Hvala ti, Marko. Dakle, prijedlog izvješća je određen izlaganje 21. ili 22. siječnja, a amandmane do 26. siječnja pred, odborom 23. ili 4. veljače. Na odboru u biti bit će 23.3. a na plenarnoj e, četvrti mjesec druga plenarna sjednica. Eto toliko kolege. I dalje smo na razrišnici za 2013. Prelazimo na Europsku agenciju za kontrolu ribarstva. Ovo mišljenje za razrješnicu mi je dato na sastanku koordinatora 16.10.2014. Sada ćemo čuti predstavljanje godišnjih računa od strane agencije. Dakle, dajem riječ izvršnom ravnatelju te agencije Paskalu Savreu. Imate riječ, Paskal. S obzirom da ste došli iz Viga, tjeramo vas da radimo, da radite puno, kad vas već zovemo. Ja ću se usmjeriti, koncentrirati na mišljenje Revizorskog suda Europskog. Mišljenje tog suda naglašava e, regularnost i zakonitost transakcija prikazanih u računu kao u našim e, godišnjim izvješćima ima nekih komentara suda koji ne dovodi u pitanje mišljenje, opće mišljenje suda vezano za prihvatljivost naših e, izvješća nego se odnosi na razinu obveza od 99, koje su iznosili 99% u 2013. godini gdje se govori o raspodjeli e, i naglašava se e, prenos e, tih obveza iz 2013. u 2014. jer je taj iznos u njihov, po njihovom mišljenju bio velik, 38%, po poglavlju dva administrativni rashodi 43% vezano za operativne rashode poglavlje tri. Razlog za to zapravo postoje dva. Prvi je činjenica kao da kao što sam već spomenuo imali smo neke velike sustave upravljanja podacima, a ti su sustavi E, teško izvedivi u jednoj godini. Obično se to radi dvije, tri godine pa je teško imati, ostvariti plaćanja u istoj godini kad su i obveze predviđene. To je znači razlog tehnički čisto što smo imali ovo prenošenje, visoku razinu prenošenja obveza iz 2013. u 2014 imajući, uzimajući u obzir e, taj značajni posao koji smo morali obaviti u kratkom roku da bismo bili spremni za 1. siječanj 2015. kad stupa na snagu e, obveza iskrcavanja ulova. Drugi razlog za ovu visoku razinu prebačenih obveza je činjenica da kao što se sjećate čekali smo da Europski sud e, dosudi mogućnost retroaktivnog usklađivanja plaća za 2011. i 2012. a ta je situacija e, riješena sasvim pri kraju 2013. godine što znači da smo morali imati značajan e, segment obveza po poglavlju jedan e, e, kako bismo ih mogli prenijeti, a te dodijeljena ta dodijeljena sredstva nakon što smo čuli odluku suda trebala su biti transferirana i to je jedan dodatni razlog, ne glavni, ali dodatni razlog što smo imali taj veliki iznos koji smo prenosili iz 2013. u 2014. Isto tako smo definirali novi sustav upravljanja proračunom gdje imamo kvartalno definiranje kako bismo bolje usmjerili i unaprijedili ono što radimo vezano za e, preuzete obveze kako bismo smanjili koliko je moguće taj iznos koji prenosimo iz godine u godinu. Htio, želio bih isto tako naglasiti da istrage naše interne revizije su dale mišljenje bez ikakvih e, primjedbi vezano za naše programiranje i plananje i situacija na kraju 2013. godine oni su ocijenili kao zadovoljavajućim. Situaciju na kraju 2013. oni su ocijenili kao zadovoljavajuće Hvala Pascal. Već smo govorili o agenciji za nadzor, ali se radi o proračunu. Želi se ko javiti za riječ? Ne, pa dobro, već smo o tome govorili. Sada predajem odmah riječ onda gospođi Pascal Colson iz komisije koja možda ima još koju riječ da dodati sprem onoga što je rekao malo prije Ernesto. Da, hvala predsjedniče. Biti ne. Komisija nema ništa za dodati danas i potvrđuje pouzdanost ovih računa. Hvala vam. Dakle, predstavljanje rasprava 21. i 22. siječnja. Amandmane možemo uložiti do 26. E, siječnja na odboru 23. do 24. veljače. Na komisiji ćemo definitivno 23. ožujka, a na plenarnoj druga plenarna u travnju. Prelazimo na točku 16. Radi se o prijedlogu direktive Europskog parlamenta o pomorcima i izmjenama direktiva iz 2008. odnosno direktivama iz 2008. 9. 2002. 2001. i zadužena je za to, odnosno izvjestiteljica za mišljenje Lijad Nirjada. Sad ćemo imati razmjen mišljenja o tom pitanju i odmah predajem riječ kolegici Nerijadi. Opet smo govorili o ovome, samo dava izvijestim. Ja sam utorak e, bile na odboru EMPL, govorili smo o ovom, javili, smo, e, javili su se izvjestitelji u Sijeni i e, nisam vidjela tekst, dakle sporazum, socijalni sporazum pokušavam doći do njega, ali on će biti e, vrlo bitan i pozdravljam sve e, što e, bi izjednačilo isti pristup Mislim e, da ako uzmemo u obzir i ovo, e, ne smijemo ipak e, uzeti pristup da imamo jedno rješenje za sve. Ne smijemo diskriminirati pomoć e, s obzirom na nacionalnost. Zatim e, navedeno je kako će se provesti dvije studije da se vidi jesu li ostvarili, odnosno jesu li bolji e, radni uvjeti privukli ljude u ovaj sektor jer znamo da je to veliki problem. Dakle, to je bitno da se oživi cijeli sektor pomorstva. Znam e, da ću e, imati dosta toga za reći u svom izvješću, ali ćete se morati strpiti dok ga ne sastavim. Želi se kolege izjasniti o ovom izvješću? Nitko se ne veze za riječ. To znači da je Lijad dobro obavio svoj posao, da nema problema. Nažalost, konstatiram da nitko ne predstavlja komisiju. Hoćeš li se ti očitovati? Ne, nećeš. Dakle, Europska komisija blješti svojom odsutnošću. Dobro. Šteta. A, gospodin Kun nam hoće nešto reći. On zamjenjuje Europsku komisiju. Idemo. Ne, neću, ali imamo probleme i spomenuli smo niz bitnih e, stvari, radni uvjeti pomoraca, e, ribara na plovilima i ne želimo različite plaće, no e, postoji direktiva o radnom vremenu i njome s njome su suočeni sada naši mali ribari samo da napomenem kada počne sezona ribolova i kad imate obiteljsko poduzeće sa dva, tri ribara e, kreće u sezonu ribolova i, i kada još moraju upisati e, koliko su dugo radili e, dok su do koljena u ulovu ribe jednostavno E, ne mogu e, učiniti i moramo im e, dopustiti nekakvo izuzeće jer u Njemačkoj to radi carina. Nemojte da im carina dođe i kaže da, da dugo ste radili stoga moramo takve stvari imati na umu kada raspravljamo o ovim direktivama. Eto to je što sam htio reći. Hvala ti ako imaju ribe sve do koljena, to, zna, to je dobar znak, dakle ima dovoljno resursa ribnog. Lijad izvoli. Pa moram se složiti sa predstavnikom komisije. Mikropoduzeća svakako moraju biti uzeta u obzir, oni su okosnica mnogih zajednica, dakle imat ću to na umu. Odlično, hvala ti. Dakle, razmjena mišljenja, toliko o tome. Predstavljanje izvješća 21. ili 22. siječnja, ali jad amandmani do 23. amandmana na odboru 23. ili 24. veljače na odboru 24. ožujka 2015. a na plenarno još nije određeno, vjerojatno drugo zasjedanje u travnju no o tome ćemo još proslijediti dodatne informacije. Ne znam, izgleda da imamo problem s komisijom, ja barem imam problem s komisijom, jer ova, točka 17. dnevnog reda, to je izlaganje komisije o delegiranim i provedbenim aktima, što je jako važno. A gledam tamo gdje treba sjediti komisija i tamo je pustoš. Aha. Ispričat ću malo komisiju, jer brzo smo završili ove točke koje se tiču razrješnica, malo smo uranili. Tako da Ernesto Bianchi, koji predstavlja komisiju, vjerojatno je na putu. Tako da, ukoliko slažete, možemo napraviti kratku pauzu dok Ernesto dođe, ali nemojte daleko ići, jer čim on dođe, pozabavit ćemo se delegiranim aktima, jer to je jako važno. Evo, prije nego komisija dođe, evo, hoću reći da mi smo ovo organizirali kako biste vi reagirali na temu delegiranih akata. Dakle, trebaju shvatiti da smo mi tu da postojimo. Eto. Le commissaire, euh, le nouveau commissaire à la pêche a un petit creux. Evo, novi predsjednik komisije je malo gladnio, pa će nešto prezalogajiti.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 Ulrike? Ulrike? Donc, euh, nous en revenons en quelque sorte, puisque... Dobro, dakle, vraćamo se na posao, s obzirom da je Ernesto Bianchi došao. Dakle, s obzirom da je komisija prozvana, podsjećam da je popis delegiranih akata o kojima se raspravlja dostavljen vam je. Privlačim vašu pozornost da su nam e, dva delegirana akta poslana od strane komisije. Jedan se tiče e, usvojenih troškova od a drugi što se tiče e, odredbe o iskrcavanju u Sikti i na sjeverno-istočnom Atlantiku, Panovu. Članovi našeg odbora su zamoljeni da ocjene te akte. Tajništvo je izradilo informaciju za svaki od tih akata. To bi trebalo biti početna točka za vašu evaluaciju. Ukoliko imate prigovore, molim vas da ih dojavite tajništvu. Svakako trebate dostaviti svoje sumnje tajništvu jer je postupak za prigovor dug iako je taj rok produžen za dva mjeseca, vrijeme je i dalje jako kratko. Dakle, sada predajem riječ Ernestu Bjankiju koji će napraviti kratko predstavljanje tih delegiranih akata. Isto tako će ažurirati e, akte koji su u izradi. Ukoliko imate pitanja u vezi s ovim aktima ili bilo kojim od akata s popisa, moći ćete postaviti pitanja komisiji. Istovremeno želim pitati komisiju o delegiranom aktu o savjetodavnim vijećima i njihovom sastavljanju. Taj akt se referira na takozvane sektorske organizacije ili organiziranje sektora, dakle ova referenca u drugom članku nije dovoljno jasna. Htio bih da komisija kaže što znače te organizacije sektora, da li to podrazumijeva, drugi se slažu sa mnom, da li se tu uključuju sindikati e, ribara koji su na plaći. Dakle, odmah dajem Ernestu Bjankiju riječ pa ćemo onda razmijeniti mišljenje. E, e, hvala lijepo i ispričavamo se zbog kašnjenja. Počet ću, ako mi dopustite, sa zadnjoj stvari koju ste vi spomenuti, a to su delegirani akti vezani za savjetodavna vijeća. Mislim da nis nemamo priliku, nećemo moći kratko, pa do sada nismo imali priliku, pa bi sada iskoristio jednu minutu za to. taj delegirani akt e, za je mi smo ga podastrli vama u zapravo vrlo uskom okviru jer je jer se propis e, nove ribarstvene politike već zapravo time bavi u aneksu 3. Tu ima određeni broj pravila koja se odnose na to kako će ovo funkcionirati. Pa smo mi zapravo uveli pravila, pravila o detaljnom funkcioniranju savjetodavnih vijeća koja nisu definirana onim uredbama koje su zajedno donijeli parlament i vijeće. I tu su neki detalji o funkcioniranju glavne skupštine izvršnog odbora kakav je bio tamo, a nije uključen u aneks 3 osnovne uredbe, pa smo to ponovno uveli Isto tako uveli smo i proceduru uspostave novih savjetodavnih vijeća jer će se neki od takvih uspostaviti. Ispravili smo ukupni broj e, mjesta koja su dostupna e, u izvršnim odborima, 40-60 podjela koje je htjelo vijeće e, vezano za pojedine dionike značilo bi da se broj ljudi smanji na pola, pa smo to eh, pa smo taj broj sveli na 25 kako bi se taj odnos 40-60 i dalje zadržao. Isto tako uveli smo načelo koje je bilo drago parlamentu, a to smo vidjeli tijekom pregovora, a to je načelo otvorenosti u sudjelovanju na tim savjetodavnim vijećima kao i načelo kojim se osigurava da u slučajevima gdje bi to predstavljalo troškove, onda bi se to moglo nekako nadoknaditi. Istovremeno pažljivi smo da ne sputamo um, eh, ta, ta ista vijeća sa pravilima koja su tako detaljna da je funkcioniranje otežano i to je u principu ono što, čega smo se držali u pripremi ovih delegiranih akata i sad da dođemo do onoga što ste vi rekli, mi imamo definicije u određenom, na određenom broju mjesta i to je u uredbi 30, e, članku 34 gdje se govori o zastupanju ribarstva i o drugih interesnih skupina koje su e, koje trebaju poštivati novu e, ribarstvenu politiku. Isto to dogovoreno u aneksu 2 gdje se ponavlja ista formulacija u članku 2 delegiranog akta vidjet ćete da smo uzeli iste definicije koje su sadržane u zajedničkoj ribarstvenoj politici vezano za sektorske organizacije i zastupnike drugih, predstavnike drugih interesnih skupina. Pa mislimo da smo drugčije napravili da bismo premašili ono što nam je dano u zadatak. Ukratko rečeno, mislimo da ne bi bilo u redu da komisija uvodi nove definicije koje bi mogle promijeniti tekst osnovne uredbe nego nam je nego smo odlučili stvari zadržati kakve već jesu a što se tiče pitanja koje ste postavilo vezano za zastupanje sindikata ribara naravno to će biti uključeno o tome se raspravljalo između parlamenta i vijeća tijekom cijelog procesa prihvaćanja novog ZERPA. I nismo to ništa promijenili, ostavili smo kako je bilo imamo priliku sada sve ta, sva ta pojašnjenja dati i savjetodavnim vijećima i ona, oni su postavljali pitanja, a mi smo odgovorili o tome kako da se tumače ta pravila koja su ovdje sadržana. Znači od nas su čuli što mogu napraviti i mislim da sad znaju što je polje njihovog djelovanja, pa mislimo da je to pitanje jasnoće riješeno. No, svakako kasnije mogu odgovoriti na vaša pitanja ako budete trebali detalje. Imamo još jedan delegirani akt koji se odnosi na ono što se događa sa obavezom iskrcavanja u nacionalnom kontekstu. Pa sad bi dao riječ mojoj kolegici koja će govoriti o tome. Hvala, hvala. Što ste mi dali riječ? Znači sad govorimo o toj delegiranoj uredbi o implementaciji međunarodne obveze kako je to definirano e, člankom 54 u odgovarajućoj regulaciji. Znači radi se o IKETu i o konvenciji i radi se o budućoj e, suradnji u sjevernoatlantskom ribarstvima da kažem koji je kontekst, to je da zajednička ribarstvena politika kakva je nova prihvaća e, obavezu iskrcaja za sve e, riblje vrste, a posebno one koje su, znači ta obaveza odnosi se na sva plovila koja e, se bave ribalovom, kako u vodama unije tako i vodama izvan Europske unije koje su pod vlašću lokalnih organizacija. Osnovni taj propis isto tako navodi da se obveze iskrcavanja prihvaćaju bez utjecaja na međunarodne obaveze Unije koje se odnose na odluke koje su donijele regionalne organizacije što znači da se mogu prihvatiti E, delegirani akti koji se, kojima se implementiraju takve obaveze u slučaju da postoji kontradikcija između njih i onih regionalnih propisa. Mi smo zato ispitali sve postojeće zakonske obaveze koje su definirane na regionalnoj rizini, a gdje je e, i stranka Europska unija i identificirali smo samo ograničen broj odredbi koje nisu usklađene sa tom novom obavezom iskrcavanja koja stupa na snagu 1. siječnja 2015. I te obaveze odnose se na male i velike pelagijske vrste, industrijske ribarstvo i e, ribarstvo u Baltičkom moru. Naše ispitivanje je pokazalo da pravila koja nisu konzistentna sa obavezom iskrcavanja postoje u ikatu što se tiče e, plave, određenih vrsta tune i atlantske sabljarke. A stoga ćete ustanoviti da u delegiranim e, aktima imamo derogaciju vezano za obaveze iskrcavanja za ova tri slučaja od 1. siječnja 2015. nadalje. I to je potrebno da bi se osiguralo da naši subjekti koji E, ribare u područjima tih organizacija imaju pravnu sigurnost i da su u stanju poštivati međunarodne obaveze. A Evropska unija kao takva time e, respektira međunarodne obaveze. No, uz to isto tako radimo i u tim regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom kako bismo za sve uspostavili iste uvjete djelovanja i kako bismo smanjili odnosno eliminirali odbacivanje ulova Počeli smo s tim radom u više međunarodnih e, tijela i to bi bio sadržaj delegiranog akta, a što se tiče detalja, e, ja bih vam predložila da ga pogledate, a naravno ja ću rado odgovoriti na vaša pitanja. Puno vam hvala. Naša hvala. E, od kolega Urlike je se za riječ. Hvala. Ernesto, imam dva pitanja. Jedno pitanje što se tiče savjetodavnih vijeća. Mi smo dobili informaciju međuvremenu da e, u članku 45 e, stoji definicija u sektoru bar kod e, sindikata je tako da oni nisu popisu imamo često e, problem da jezično nije jasno definirano i, i bitno je navesti eksplicitno sindikate i, i hoće li oni biti u onom dijelu od 60% ili od 40% jer ja mislim da bi trebali biti u onom dijelu od 60% jer sektorske organizacije e, E, tu potim se razumijeva udruženje ribara e, mislim da to trebamo razjasniti e, zatim sljedeće pitanje obveza iskrcavanja jučer smo izglasovali omnibus uredbu izuzeće koje ste vi naveli E, smo odbili šta sada na jednoj strani imamo omnibus, a na drugoj strani imamo delegirani akt. Kako ćemo to iskombinirati? E, oprostite, e, to je to se ubraja u izuzeća, bar sam to tako shvatila. Mislim, meni tu zaista je potrebno dodatno pojašnjenje. Hvala lijepa. Just une petite remarque, ma chère. samo primjedba kolegice. Jučer nismo glasovali protiv svega, već protiv vaše percepcije obveze iskrcavanja. To nije ista stvar. Nismo glasovali protiv svega, što ne spriječava delegirane akte. To ništa ne spriječava. A sada predajem riječ komisiji. Dakle, najprije kolegici Engström dajem riječ, a onda Izabel Toma. Hvala na prezentaciji pitam se ima li općih komentara vezano za odbacivanje ulove, zašto samo dva imaju, ta akta imaju komentara vezano za unošenje u očevidnik ulova, e, to je znači, vezano za plan u Sjevernom moru gdje se govori o otpuštenom broju e, riba i u članku 2 vezano za unošenje u očevidnik i tako dalje. A zatim što se tiče sjeverno-zapadnih voda imamo nešto o e, opet upisu u članku 4 u upisu ulova u očevidnik. Zašto nije na takav općeniti način uneseno u sve planove. Zatim imam još e, pitanje vezano za delegirani akt o MFF-u. Možemo li produljiti krajnji rok za to? Jer možda ima nekih pojašnjenja koja smo, trebali tražiti od komisije. Hvala vam. Izabel Toma, izvoli. Hvala predsjedniče. Kada je riječ o sastavu savjetodavnih vijeća, odgovor koji nam je komisija sad pružila mi djeluje u potpunosti nedovoljan. Jer definicija kojom se definirali ribare je izuzetno širok, široka definicija a ako sam dobro upućena s komitologijom i delegiranim aktima, ali možda ja ne znam što je delegirani akt, dakle, u biti, po onom što ja znam o tome, to bi trebalo precizirati provedbu, konkretnu provedbu onog što su zakonodavci u postupku suodlučivanja odlučili. Dakle, što se toga tiče, konkretno postoji zahtjev da sindikati budu tu uvršteni. Trebamo dakle sad to precizirati, delegirani akt i to trebaju precizirati. Tko su predstavnici ribara, možda proporcionalno, kako bi svi bili umireni, jer ranije, a komisija to bolje zna od nas, bilo je problema sa sadopitodavnim vijećima, a o tome je morala voditi arbitražu povjerenica Damanak i radi se o tome da se isti problemi ne ponavljaju, da stvar bude napravljena ako dopustite objektivan način, ili barem na racionalan način, to prije nego što izbiju ponovno isti problemi. Uostalom, to traže samo savjetodavna vijeća. Kažete da, ste, da su problemi riješeni, ali to nije napisan crno na bijelo, a po mom mišljenju dok stvar ne stoji crno na bijelo, onda delegirani akt nije na, obavio svoju dužnost glede sastava tih savjetodavnih tijela. Eto, to bih htjela čuti od vas. Naravno, možda i treba neke druge stvari precizirati u delegiranim aktima, ali svima bi to bilo koristi kada bismo imali konačnu definiciju svih aktera, znanstvenika, nevladnog sektora, sindikata, što bi sve umirilo glede predstavljenosti raznih aktera. Hvala Izabel. Javio se još tko? Renata, oprosti, nisam te vidio. Izvoli. Evo, samo kratko. Želim se nadovezati na ovo što je rekla Izabel. Mislim da je ovo doista prilika koju ne smijemo propustiti, jer ogromna su iščekivanja glede uloge savjetodavnih vijeća uz adekvatno sudjelovanje svih aktera. To je prava mogućnost da se svi teritoriji povežu sa zajedničkom ribasnom politikom. Dakle, očekivanja su ogromna i puno se očekuje od tih delegiranih akata. I ja bih također htjela točnije znati tko će tu sudjelovati sindikati, udruge, bilo da se radi o industrijskom e, ribolo, ribarstvu ili zanatskom e, znanstvena zajednica, čiji glas isto tako treba biti saslušan. Dakle, mislim da trebamo približiti dionike svijeta ribarstva koji upravljaju našim morima i da ih približimo pravoj politici adekvatnog upravljanja. Evo, Ernesto bi treba odgovoriti o ovom glavnom dijelu, ukoliko može odgovoriti. Dakle, evo, svi se pitamo to, delegirani akti trebaju precizirati ono što smo mi odlučili. A poslije Liza Roller može nešto reći o feamp se slaže. Ernesto, izvoli. Dobro, postavili ste mi određen broj pitanja, pa ću vam pokušati odgovoriti koliko mogu danas, a vidjet ću što još možemo napraviti u praksi. Počet ću sa prvom stvari koja je spomenuta. I neki od vas će se sjećati jer su bili prisutni. Kad se raspravljalo, kad ste vi raspravljali sa vijećem o svemu ovome i o tome tko bi trebao biti u tim savjetodavnim vijećima, formulacija koju ste prihvatili je da sve što ima veze sa organizacijom ribara će biti obuhvaćeno organizacijama koje predstavljaju ribare. A sva Tu će biti uključena i sva obrada i marketing, a sve druge interesne skupine koje nisu one uključene u ribare, u ribare biti će uključene u onu definiciju drugih interesnih skupina. Mi smo s time u skladu dali pojašnjenja savjetodavnim vijećima koja su, kad, ako su nas tražili, ako želite da se to sve napiše u delegiranom aktu, pokušat ćemo to napraviti. Ali imajte na umu da što god znači uvođenje novih definicija, definicija koje još nisu ovdje, dovešće komisiju u nezgodnu situaciju jer može ponovno otvoriti rasprave sa vijećem. Budući da puno tih stvari se detaljno, je bilo predne detaljne rasprave, no vidjet ćemo što možemo napraviti kako bismo uveli, unijeli ova pojašnjenja koja ste tražili. Usput, E, još nešto želim reći, a to je da ako u delegiranom aktu unesemo znanstvenike, onda stvarno mijenjamo stvari i nisam sigurna da to smijem učiniti, jer oni mogu sudjelovati kao promatrači, ali teško bi ih bilo unijeti kao znanstvenike, kao članovi, jer na taj, time mijenjamo cijelu prirodu te stvari. Što se tiče onoga što je rečeno o drugim delegiranim aktima koji se odnose na planove odbacivanja ulova. Neki od delegiranih aktova uključuju i pojam gdje se kaže da ulov treba biti spomenuti u očevidniku, treba biti spomenut u očevidniku i to se posebno navodi u određenom broju primjera to je već obveza u skladu sa e, uredbom o kontroli. Znači, pojašnjenje tu nije potrebno, ali od nas se tražilo od strane skupina zemalja članica koje zajedno rade da to ostavimo ovdje jer su, jer su određene skupine zemalja članica imale dojam da je to u dio onoga što oni imaju, što su oni odgovorile vezano za planove ubacivanja Znači nije time neka povećana dodana vrijednost, ali su oni htjeli da se to zadrži. I sve su to obveze već uključene u uredbu o kontrolama. Znači to je samo dodatno zapravo tu prisutno, a ništa ne doprinosi. Postavili ste pitanje i o mogućnosti proš, produljenja roka. Ja ću provjeriti tu mogućnost i dobit ćete od mene povratnu informaciju. A evo, tu je kolegica, oprostite, oprostite. Eliza, možda biste vi htjeli nešto reći. Hvala, hvala gospodine predsjedavajući, dobro jutro svima. Što se tiče EMFF e delegiranih e, akata, kako vijeće, tako i parlament mogu tražiti produljenje od dva mjeseca. To je, inicijativa treba doći od vijeća ili od parlamenta koji formalno trebaju tražiti produljenje roka. Naravno ako trebate više vremena jer nama je jasno da vi dobivate puno delegiranih e, akata i to vam je vrijeme sigurno potrebno. Čujte, odmah ćemo preći u bit. Da li se tko protivi traženju odgode? Nitko. Pardon, produženje. Dakle, nitko se ne protivi. Dakle, to znači da ćemo tražiti produžetak što se tiče IMFF-a, dakle, Europskog pomorskog i ribarskog fonda. Dobro, dakle, mislim da smo završili s delegiranim aktima. Hvala komisiji. Ono što je sada iz, sa izuzećima, kako to sad funkcionira, a jučer sam, ako se dobro sjećam, smo to spriječili e, sa omnibusom. Treba mi odgovor. Ne mélangeons pas tout. Nemamo sve miješati, draga kolegice. Jučer smo glasali. Glasali smo o nečemu o čemu ćemo sada razgovarati, raspraviti na trijalogu, s obzirom da smo dobili mandat sada. Još nismo došli do delegiranih akata, to slijedi. Dakle, svako o svemu ćemo pravovremeno raspraviti. Mislim da me Ernesto ovdje neće pobiti. Dakle, vidjet ćemo kad dođe pravi trenutak za to. Slažete se? Ne, ne griješim Ernesto, zar ne? Eto. Mislim da smo završili. Dakle, jako je dobro i važno da raspravljamo o delegiranim aktima i tražiti odgode, produžetke, to je jako važno jer smo to htjeli jedni i drugi. Hvala komisiji što je bila uz nas, oprostili smo joj što je zakasnila jer smo nadoknadili izgubljeno vrijeme. Završili smo sa jutarnjim dnevnim redom, ako se ne varam. oni koji će još uvijek biti tu. Znam da četvrtkom podne nije jednostavno uvijek za sve od nas. Znate, iduće godine neće više biti sastanaka četvrtkom popodne, ali danas podne imamo e, e, saslušanje, odnosno javnu raspravu o ultraperifernim područjima, jer ima ljudi koji dolaze stvarno iz daleka kako bi nam iznijeli svoje stanovište o ultraperifernim regijama, tako da vam zahvaljujem što ćete doći podne. Eto, toliko.